La seduta è ripresa. Nastavljamo zasjedanje i prelazimo na glasovanje. Prvo izvješće je ono Pirantonje Pancerija o okvirnom sporazumu između EU-a i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è Zatvaram glasovanje. Il testo è approvato. Tekst je usvojen. Čestitamo kolegi Panceriju. Passiamo alla Prelazimo na izvješće Tomas. sjeveroistočni Atlantik, dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama. Tu je dakle prijedlog da se odbije prijedlog vijeća, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. il voto è chiuso zatvaram glasovanje l'emendamento è stato respinto quindi odbijeno dakle prihvaćen je akt dakle u skladu sa dogovorom između parlamenta i vijeća passiamo prelazimo sada na izvješće Korbet. E, zastupnik Ferreira želi nešto reći, izvolite. Hvala lijepa. Činjenica da se nalazimo pred e, izvješćem koje na koje je podneseno više od 400 amandmana pokazuje da je ovo izvješće daleko od konsensusa. A cijeli ovaj postupak